Želim dobrodošlicu vijeću i komisiji. Prva točka dnevnog reda su izjave vezane za povlačenje Evropske, e, Velike Britanije, odnosno Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Dam odmah riječ e, ministru Tuperajnenu u ime vijeća. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedniče, dragi zastupnici, ovdje smo se sastali kako bismo raspravljali o povlačenju Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. To je nezgodna situacija i mnogi građani i mnoga trgovačka društva još uvijek pate od nesigurnosti koje je Brexit uzrokovao. U srpnju je Ujedinjena kraljevina dobila novu vladu i novog premijera. Nažalost, sve više je jasno da to nije pojasnilo situaciju e, niti e, e, stajalište vezano za sporazum. Kada se radi o irskom Irskom, irskoj granici Ujedinjena kraljevina još uvijek nije dala nikakav konkretni prijedlog, a mišljenja u parlamentu u Londonu su još uvijek podijeljena. Još uvijek se odbija e, jedan Brexit bez sporazuma. Međutim, Ujedinjena kraljevina e, leži na svojim crvenim linijama. 31. listopada se brzo približava i mi se suočavamo sa sve više umjesto manje nesigurnosti. Ta nezgodna situacija ne bi nas e, smjela odvratiti od naših prioriteta, a to je jedno povlačenje sa sporazumom koje bi e, spriječilo nesigurnost Brexita. Nadam se da još uvijek možemo postići jedan Brexit sa sporazumom i zato smo zatražili od Ujedinjene kraljevine da da konkretne ideje e, kako ne bi došlo do kamena spoticaja i kako ne bi došlo do tvrde granice na na, u Irskoj i e, kako bi se poštovao e, sporazum Velikog petka i jedinstveno tržište. Poziv na e, dalje produženje još uvijek znači da još ne znamo kako će se stvari razvijati. E, sada još uvijek postoji mogućnost e, ne e, povlačenja bez sporazuma 31. listopada, a to je zato što Ujedinjena kraljevina stalno ponavlja da je spremna napustiti nas bez sporazuma. I zato, dame i gospodo, Moramo biti e, pripremljeni, moramo se jače pripremati e, kako bi Europska unija i na nacionalnim razinama uz usku suradnju s državama članicama i komisijom nadograđujući se na posljednji paket mjera komisije koje je ona već donijela. Dakle, te nove zakonodavne aktivnosti e, za vrijeme novog institucionalnog ciklusa će zapravo samo opteretiti već e, pun dnevni red, ali mislimo da zajednički možemo uspjeti. E, potiče me u tom smislu brzina kojom naše dvije institucije mogu, su mogle postići sporazum vezano za prethodni sporazum o Brexitu. Predsjedništvo e, s, vašim, s vašom suradnjom je odlučno da se donesu mjere kontingencije e, i to pravovremeno. Polazna točka za buduće odnose će ovisiti o tome hoće li Ujedinjena kraljevina odlučiti napustiti Europsku uniju bez ili sa sporazumom. U svakom scenariju moramo riješiti glavni prioritet s Ujedinjenom kraljevinom. To znači zaštititi prava građana, e, isto tako poštovanje financijskih obveza Ujedinjene kraljevine i osigurati integritet jedinstvenog tržišta E, jednaka uvjete za sve i stabilnost e, u, e, na Irskom otoku. U međuvremenu ta nesigurnost i, i tenzije koje generira još uvijek testira naše jedinstvo i našu odlučnost i zato je još više potrebno s jedne strane da se odupremo napasti da, da i da reflektiramo našu zajedničku e, svrhu i da e, provedemo naše mjere kontingencije. Želim zaključiti s time da posljednja konvergencija koja je postojala između nacrta rezolucije prioriteta vijeća to je jasno ilustrira zajedničke svrhe naše dvije institucije E, što se tiče Brexita. Zato hvala dame i gospodo na vašoj pozornosti i zaista se radujem e, vašoj e, daljoj raspravi. Zahvaljujem. Sada dajem riječ predsjedniku Junkeru kojem zahvaljujem na njegovoj nazočnosti ovdje u vječnici. Izvolite. Dobar dan predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Hvala na pozivu, uvijek je zadovoljstvo obratiti vam se i govoriti pred Europskim parlamentom i sa Europskim parlamentom. Tijekom zadnjih pet godina Europska komisija uvijek je mogla računati na suradnju i podršku ovog visokog doma. To isto vrijedi i za rad koji smo zajedno obavili po pitanju povlačenja Ujedinjene kraljevine. I ovaj visoki dom, ja to znam, i dalje je spreman raditi na tome. Michel Barnier i ja osobno ručali smo u ponedjeljak s, premijerom Johnsonom. Neću vas iznenaditi ako vam kažem da nam je premijer rekao kako Ujedinja kraljevina i dalje želi sporazum. No, isto je ponovio da će Ujedinjena kraljevina, kako god bilo, napustiti Europsku uniju 31. listopada sa ili bez sporazuma, što znači da opasnost no deala je itekako stvarna. Ovo su moji najbolji prijatelji i fanovi. Nek vas to ne iznenadi. Njihove reakcije. Dakle, to znači da mogućnost nodila je i dalje stvarna i to će možda biti odluka vlade Ujedinjene kraljevine, ali to nikada neće biti odluka Europske unije. Iz tog razloga preferiram se baviti onim što možemo napraviti kako bismo ostvarili sporazum za koji uvijek vjerujem da je poželjan i moguć. Morali biste i sada zapljeskati, ne? plus. Neću vas iznenaditi ni ako vam kažem da je glavno pitanje backstop, dakle zaštitne mjere. Svi su čuli da se o tome govori, ali se svi ne sjećaju zašto je to bilo dogovoreno između s jedne strane 27 država članica i s druge strane Ujedinjene kraljevine. Dakle, ta sigurnosna mreža, backstop, je E, operativno rješenje za praktičan problem, a problem koji stvara Brexit za otok Irsku, problem koji se ne bi postavljao kada bi da se vlada Ujedinjene kraljevine nije odlučila za napuštanje Europske unije. Dakle, taj backstop ima tri cilja. Izbjeći uspostavljanje fizičke granice na Irskoj, cilja za očuvanje integriteta jedinstvenog tržišta i napose mjesto Irske u tom tržištu i backstop ima za cilj očuvanje suradnje sjever-jug i e, All Island Economy, dakle otočnog gospodarstva koja je u najmanju ruku od ključnog značaja za mir i stabilnost u Irskoj koji je posvećen sporazumom Velikog petka. Rekao sam premijeru Johnsonu da nemam nikakvih emotivnih veza prema tom backstop, to je zašto im mjeri, ali sam jasno stavio do znanja da se slažem s ciljevima kojima služi backstop. I zato sam pozvao britanskog premijera da konkretne operativne, e, operativna rješenja ponudi napismeno kako bismo ostvarili zadane ciljeve. I sve dok nam se ne predstave takvi prijedlozi, neću vam biti u stanju reći gledajući vas e, ravno u oči da je ostvaren neki napredak. Ali ono što mogu reći protiv, e, suprostavljajući se brojnim člancima objavljenima u e, britanskim tiskovinama, mogu vam reći da razgovori koje smo vodili su bili konstruktivni i djelomično pozitivni. Komisija je spremna raditi svakodnevno od jutra do mraka uz, nam koju stanku, ipak Dakle, spremni smo non stop raditi kako bismo došli do eh, rješenja političkih i drugih. Dakle, nisam siguran da ćemo uspjeti u tome jer nam ostaje jako malo vremena, ali sam uvjeren da u tome trebamo istrajati. Tražio sam od britanskog premijera da pojasni alternativne dogovore koje uzima u obzir i predložio sam kako reći da politiziramo plemenitom smislu te riječi pregovore između Europske unije i Ujedinjene kraljevine tako što ćemo zadužiti mog prijatelja mišla Barnija i predsjednika vlade Ujedinjene kraljevine i resornog ministra da preuzmu u vlastite ruke te pregovore kako oni ne bi ostali samo na tehničkoj razini. U srpnju 2016. 27 država članica složilo se da bi bilo pogrešno fokusirati svu našu energiju na sami Brexit i dogovorili smo se da napravimo jaču uniju sa 27 država članica i baveći se poboljšanjem svakodnevnog života naših sugrađana. Dva mjeseca kasnije obratio sam se ovom istom parlamentu i govorio predstavio sam govor o stanju Unije, predstavio sam ideje i prijedloge za budućnost. Taj govor, što je izvanredna stvar, pozdravili su svi čelnici Europske unije koji su bili okupljeni u Bratislavi i to je nadahnulo program tih lidera. To znači da 27 država članica Europske unije je utrošilo dvije pol godine pregovarajući s Ujedinjenom kraljevinom tražeći kako organizirati naš razvod. U tom razdoblju Evropska unija je pokazala veliku jedinstvenost, solidarnost i sa najuruženim državama. Dakle, to jedinstvo je naš najvažniji resurs i ono će me voditi narednih nekoliko tjedana i siguran sam da će voditi i ovaj dom u budućnosti. Hvala vam što ste me saslušali. Grazie. Hvala predsjedniče Juncker. A sada dajemo riječ glavnom e, pregovaraču Michel Barnieru. Izvolite, imate riječ. E, Hvala predsjedniče. Dobar dan svima, gospođo ministrice. Pozdravljam. Hvala što ste me pozvali s predsjednikom Junckerom e, i da dopunim njegov govor s par riječi Želim se osvrnuti na dva ključna elementa naših e, sadašnjih razgovora s Britancima. Pitanje Irske, Sjeverne Irske i pitanje budućih odnosa koja je u najmanju ruku jednako važna jer će trebati izgraditi na drugi način partnerstvo s tom velikom prijateljskom, savezničkom i susjednom državom, a to će zasigurno ostati Ujedinjena kraljevina. Predsjednik Juncker podsjetio je da temeljni zahtjevi britanske vlade, premijera Johnsona, jest ukidanje backstopa ili u najmanju ruku zamjena istog. Kao što znate, Ujedinjena kraljevina i Europska unija, odnosno Europska unija i Ujedinjena kraljevina dogovorile su se u studenom 2018. prije skoro godinu dana oko backstopa i to je tada potvrdilo 28 šefova država i vlada i podržano je velikom većinom ovog parlamenta. I zašto je, dame i gospodo zastupnici, ta tema od tolikog značaja za sve nas? Pa jednostavno i jako ozbiljno, jer u Irskoj Brexit stvara najveće probleme. U Irskoj Brexit predstavlja najveći rizik. To je jedino mjesto na kojem Ujedinjena kraljevina ima kopnenu granicu sa Europskom unijom. Tamo je specifična politička situacija za koju dobro znamo, koja je vezana uz dosta tragičnu prošlost, specifična situacija rješena sporazumom Velikog petka, čiji su jamci Republika Irska i Vjedna Kraljevina. I to što insistiramo na tome, kao što je rekao Jean-Claude Juncker, nije ideološke prirode, nikad to nije ni bilo, već je pragmatična Radi se naime da se posredstvom tog backstopa zajamči zaštitna mjera, jamstvo koje će nam omogućiti da očuvamo u svakim okolnostima te tri mjere na koje je podsjetio ta tri zahtjeva koja je podsjetio e, predsjednik Juncker. Dakle, ne želimo povratak fizičke granice u Irskoj, želimo zaštititi sporazum Velikog petka, sporazum iz Belfasta u svim njegovim aspektima. Želimo očuvati integritet e, jedinstvenog tržišta, našeg jedinstvenog, jedinstvenog tržišta i za kraj želimo očuvati All Island Economy, suradnju Sjever-Jug, koji su posvećeni sporazum Velikog petka. Podsjećam da onaj mapping koji smo radili zajedno s britanskim vlastima pokazuje koliko je ta suradnja Sjever-Jug sadržana u okvirima zakona i proračuna Europske europskim proračunima. Dakle, vlasti, vlada Ujedinjene kraljevine još e, utorak ovog tjedna nam je u Luksemburgu potpisala, e, inzistirala i pokazala nam aspektima backstopa koji im se ne sviđa, ali to nije dovoljno da se objasni i opravda e, isključenje backstopa. Nama je s naše strane potrebno da imamo pravno operativna rješenja u ovom sporazumu o povlačenju kako bismo precizno odgovorili na svaki postojeći problem i kako bismo preventivno djelovali glede svih opasnosti koje stvara Brexit i oko tih ciljeva smo se jasno bili dogovorili s vladom Tereze May. Evo jedan konkretan primjer. Dobro mi je poznat eh, jer sam prije nekoliko godina bio ministar eh, poljoprivrede i ribarstva. Dame i gospodo zastupnici, svaka živo, eh, svako živo, svaka životinja, svaki proizvod, svaki prehrambeni proizvod koji dolazi u Sjevernu Irsku iz Velike Britanije ulazi ne samo e, u Irsku, otok Irsku, e, na irsko tržište, već u poljsko, luksemburško, dansko ili njemačko tržište po automatizmu. A mi moramo imati mogućnost kontrole kako bismo zajamčili prehrambenu sigurnost, zajamčili, e, zaštili se od životinskih bolesti, ti od bolesti životinskog, životinskog porijekla i tako dalje. Mislim, nemamo baš tako kratko pamćenje i svi potrošači Ujedinjene kraljevine i drugi trebaju biti zaštićeni. Dakle, iza tog backstopa to trezveno i smireno kažem, postoje jako konkretna jamstva koja su nam potrebna i koja su potrebna svim građanima Irske za mir, stabilnost, život i svakodnevne gospodarske odnose i suradnju na otoku i podsjećam za sigurnost i zdravlje e, potrošača u 27 država članica budućih e, za, radi se još zaštiti nacionalnih proračuna. Eto čemu služe kontrole na svim vanjskim granicama jedinstvenog tržišta koje moramo zajamčiti što god bilo. Sad čujem ja i pitanja i opaske premijera britanske vlade o demokratskom ili nedemokratskom e, e, aspektu i naravi backstopa. Pa na Britanije da se pobrine za e, sporazum sa Sjevernom Irskom. Mi smo već predvidjeli razne odredbe o koji se tiču provedbe backstopa ukoliko bi ga jednog dana bilo potrebno aktivirati. I što se toga tiče i drugih pitanja, ponavljam za predsjednikom Junckerom da smo na raspolaganju kako bismo saslušali sve prijedloge, britanske prijedloge i spremni smo raditi na tome danonoćno čim dobijemo prijedlog koji može zajamčiti da se ostvari napredak. Još jedna ključna stvar s kojom ću zaključiti jeste naša zajednička ambicija za koja se tiče budućih odnosa ono što smo nazvali strateškim partnerstvom koje trebamo izgraditi ili ponovno izgraditi zajedno sa Ujedinjenom kraljevinom nakon Brexita. A to je predmet e, kojim se bavi drugi dokument, a to je ta politička deklaracija, izjava oko koje smo se dogovorili suradnji sa Ujedinjenom kraljevinom u 11. mjesecu prošle godine i koji otvara vrata tom jako širokom partnerstvu za gospodarsku suradnju po sektorima, pravosudnu, policijsku suradnju, suradnju po pitanju obrane i vanjske politike. U svom gospodarskom aspektu ovo partnerstvo uzima za polaznu točku e, sporazum o slobodnoj trgovini, Free Trade Agreement. No, u ovom postojećem tekstu ostavlja otvorena vrata dodatnim ambicijama ukoliko bude postojala zajednička volja. A mi naravno imamo tu volju i spremni smo da budemo što ambiciozniji e, u našim budućim odnosima s Ujedinjenim kraljevinom, na primjer posredstvom jedne, neke carinske unije. Ti gospodarski odnosi trebaju biti popraćeni jamstvima jednakih pravila. I tu, dame i gospodo zastupnici, evo, svjestan sam da je to dosta tehnički izraz, level playing field, ali iza tog e, te sintagme kriju se ljudska, socijalna i teritorijalna stvarnost ljudi, a i, i odluke koje će morati Britanci donijeti o potrebnoj ravnoteži, o valjanoj razini regulacije e, na gospodarskom tržištu. No, britanska vlada, na tome želim inzistirati, danas želi revidirati obveze koje je Teresa May preuzela po pitanju level playing fielda, dakle tih jednakih pravila i jamstava. Dame i gospodo, sa tako bliskom velikom zemljom kao što je Ujedinjena Kraljevina koja ostvaruje otprilike 50% svog, svoje trgovine s nama, e, sa takvim e, jedno ambiciozno partnerstvo zahtjeva jednaka pravila kao temelj. I počeo od te konstatacije želim da stvari budu jasne i to želim za sve ovdje reći da ambicije budućeg slobodno-trgovinskog sporazuma koji trebamo pregovarati i zaključiti s Ujedinjenom kraljevinom, ta će ambicioznost koju će imati taj sporazum ovisit će o jamstvima koja ćemo zajedno dogovoriti i staviti na papir koja se tiču socijalnih pitanja, zaštite okoliša, konkurentnosti i državnih potpora. Dame i gospodo, zastupnici, htio sam se osvrnuti na ove dvije teme o kojima se trenutno pregovara sa vladom Borisa Johnsona, no istovremeno naravno ne gubimo eh, opću sliku iz vida, no evo želim vam podsjetiti samo zašto smo od samog početka htjeli uređeno, uređen dogovor o povlačenju koji je puno bolji na kojem smo insistirali od samog početka i koji je bolji od no deala, dakle izlaska bez dogovora i molim vas sve da ne podcjenjujete posljedice e, nepostojanja sporazuma prilikom povlačenja jedne kraljevine iz Europske unije i za nas i za Britance. Mi to želimo kako bismo zaštili 4,5 miliona europljana u Ujedinjenoj kraljevini i Britanaca u našim državama članicama. Ovaj prijedlog e, želi zajamčiti, ima za cilj zajamčiti sva njihova prava. Želimo zajamčiti prava e, nositelja projekata koji koriste europske fondove. Iz tog razloga smo htjeli da sve ono što je odlučeno u 28 država članica do kraja bude plaćeno e, u u 28. Želimo zajamčiti mir i stabilnost u Irskoj i na kraju tog puta, puta koji je dosta dug, kao što vidite, željeli smo zajamčiti potrebne uvjete za e, potrebne uvjete povjerenja kako bismo gradili našu budućnost koja je skicirana u političkoj deklaraciji. Ako Britanija ode iz EU bez sporazuma, dame i gospodo zastupnici, želim vas podsjetiti na to da sva ova pitanja neće ispariti mi smo ih riješili u sporazumu o povlačenju, ali ako ne bude sporazuma, onda sva ta pitanja tu, pitanje sigurnosti građana, mira u Irskoj, zašte unutarnjeg tržišta Irske i pitanje proračuna, a to sve treba riješiti i trebalo bi i treba će riješiti prije budućeg sporazuma sa Ujedinjenom kraljevinom. Posljedice Brexita nisu teorijske. često ste me čuli ovdje da su jako brojna i često pocijenjena i socijalno i ljudski, i financijski, i proračunski, e, pravno i tehnički gledano. To su ozbiljne posljedice i često ste podsjećali, kao što to ponovno radite e, sa današnjom rezolucijom, podsjećali ste na to. Dakle, tri godine skoro nakon e, britanske odluke o povlačenju, ne radi se ovdje da se pravimo da pregovaramo, nipošto. Naša odgovornost nastaviti ovaj proces, biti odlučni u tome, biti iskreni, nastavljamo to raditi, stalno se savjetujući sa 27 država članica u čije ime e, pregovaramo i predsjednice, e, e, gospođo ministrice, predsjednice vijeća, zahvaljujem vam na suradnji. Radimo i s vama sa Brexit steering group, skupinom. Dakle, to je uvijek bio naš način rada, transparentan u ovim iznimno kompleksnim i teškim pregovorima. Hvala vam. Hvala. Signor Bernier. Hvala gospodine Bernier. A sada poslušajmo što misle e, klubovi zastupnika. U ovom u fazi ne prihvaćamo plave kartice. Predsjedniče Manfred Weber. E, Mašel Barnier, e, predsjedniče komisije, e, predsjedniče vijeća. Nakon referenduma o Brexitu prije tri godine, Brexiteri su tvrdili da Europska unija je gotova, da ne funkcionira. Međutim, tri godine kasnije Europska unija je življa i ujedinjenija i zna što želi. U ovom trenutku Britanija ne napušta Europske unije, nego e, e, poslovni subjekti napuštaju Ujedinjenu kraljevinu. Jedna trećina poslovnih subjekata već planira napustiti Ujedinjenu kraljevinu. I svi žale, većinom zapravo žalimo ovdje e, u plenarnom zasjedanju ovaj ishod Brexita, ali tijekom izborne kampanje to je bio snažan argument da kažemo europljanima da to nije dobro, da e, zapravo e, šteti mnogim europljanima ako dovodimo u pitanje Europsku uniju. Zato trebamo e, zato nam je trebalo uvjeriti Evropljane da to zapravo glupi pristup. imali smo naravno prilike da se pojasne stvari, da se daju prijedlozi, a parlament gdje možemo razgovarati o sadašnjem stanju e, je upravo Europski parlament, a ne e, dom, e, donji dom parlamenta u Londonu. Rekli su da će Westminster preuzeti kontrolu, a zapravo sada je suspendiran. I to je veliko pitanje koje moramo postaviti Brexiterima. Dame i gospodo, još jedno načelno razmišljanje koje mi prolazi kroz gravu je e, razmišljanje sljedećeg tipa. E, naime, naroda, narod zastupa premijer, a premijer treba provesti narod, volju svoga naroda, 51% svakako jest većina i to treba poštivati, ali na ishodu referenduma 51% nije cijeli narod. Cijeli narod zastupa parlament na plenarnoj sjednici parlamenta gdje se uravnotežuju interesi, tamo se zastupa narod i kada se onda još dodatno kaže da se treba provesti volja naroda protiv parlamenta, onda se tu postavljaju neka načelna pitanja je li to pravi pristup e, u, e, za voditi e, narodu u današnje vremena. Voditi znači, znači voditi zajedno, a ne razdvajati u današnjem društvu. Evo to je još jedno pitanje. Za EPP je jasno današnju e, rezoluciju nećemo poduprijeti. Hvala Mišeo Barnijevu na e, svom radu, hvala e, kolegi Ferhofšatu, skupini za provođenje sporazuma o Brexitu, ali e, kao što smo rekli da se produljenje može odobriti samo ako je dobro obrazloženo, ako e, stoje dobri argumenti da smo otvoreni za nove prijedloge, ali jedno želim reći kao upozorenje. Kod svih rasprava o novim prijedlozima koji sad raspravljamo mora biti jasno da Europska unija ne smije dopustiti da se e, standardi Europske unije socijalni i drugi izlože dumpingu i Brexit je postao neproračunljiv i upravo zbog toga treba se pripremati za scenarij najgore vrste, a jedna si, eh, jedna stvar je sigurna, ako britanska politika ne želi pomoći da izađemo iz eh, ove pad pozicije, onda eh, treba dati zapravo građanima Velike Britanije da odluče o budućnosti. Hvala. Uh, Gospodin Garcia Perez, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Brexit bez sporazuma bi bio zaista loša vijest za sve. Zato što bi to bila katastrofa kao prvo za Ujedinjenu kraljevinu a to nije samo naše mišljenje, nego i izvješće Jane Hammer koje je e, objavila britanska vlada je pokazao scenarij kakav bi bio Brexit bez porazuma i uništio je utopiju koju je prikazao Boris Johnson. Dakle, povećanje e, cijena struje, e, zastoj u e, Lamanšu i utjecaj na najranjivije slojeve društva. To bi bila katastrofa za milijune građana Europske unije koji žive u Ujedinjenoj kraljevini i za građane Ujedinjene kraljevine koji žive u Europskoj uniji. Zato se neću praviti da će zastupnici promijeniti mišljenje u odnosu na ovu situaciju, ali jedino što sada tražim je poštovanje. Poštovanje. Nisam naivna. Ne tražim eh, da se odjednom eh, poštuje ova vječnica jer ste pokazali veliko nepoštovanje eh, cijelo to vrijeme, ali tražim da poštujete ljude, građane jer sada se zaista osjećamo tjeskobu u ime milijuna ljudi. I u ovoj u ovoj situaciji glavne europske snage u ovoj vječnici pokazuju u obliku ove rezolucije veliku potporu e, produženje članka 50. kako bi se izbjegao katastrofični scenarij odlaska bez sporazuma. Dakle, ako Ujedinjena kraljevina želi E, ponovno e, raspisati izbore ili novi referendum, mi ćemo ih podržati. jer ne želimo e, situaciju kaosa i samo je jedan čovjek odgovoran, a to je Boris Johnson, zato što se on igra s vatrom kada preuzima takav rizik. U knjizi o Churchillu iz 2014 izgleda da e, da sudbina za Borisa Johnsona pokazuje E, uništenje odnosa unutar e, Ujedinjene kraljevine i s Europskom unijom. I zato moramo paziti na posljedice Brexita i zato pozivamo Borisa Johnsona i e, njegovu vladu da poštuje stečena prava građana Europske unije koji žive u Ujedinjenoj kraljevini. Mi se zaista brinemo zbog kontradiktornih izjava ministra unutarnjih poslova kada o ograničenju slobode kretanja od 31. listopada. Mislim da građani ne smiju plaćati cijenu e, odluka svojih političkih zastupnika i zato je naš glavni prioritet organizacija urednog povlačenja. Mi ćemo zaštititi prava građana i spriječiti tvrdu granicu između Republike Irske i Sjeverne Irske kako isto tako kako bi e, Ujedinjena kraljevina građevina poštovala svoja, e, svoje obveze. E, mi smo uvijek na Brexit gledali kao na povijesnu pogrešku, ali mi ćemo podržati e, britanski narod ukoliko žele ponovno odlučivati o toj odluci. Premijer je podsjetio na riječi njegovog e, heroja iz djetinjstva Winstona Churchilla 17. studenog 45. E, kada je rekao da ne postoji nikakav razlog da se ne ide dalje sa Ujedinjenim državama Europe zato što Nikada nismo bili okupljeni e, na takav način od pada Rimskog carstva i svi ljudi bi trebali živjeti zajedno u prosperitetu i miru. Hvala lijepa. Gospodin Verhofstadt, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Mislim da je važno podsjetiti se da možda je britanski parlament zatvoren, ali mi danas ovom raspravom pokazujemo da Europska unija nije ušutkana. Fantastično je da e, Brexit stranka i gospodin Farage toliko buče, jer više to ne mogu činiti u Westminsteru, pa sada ovdje viču. Osim toga, oni nisu ni izabrani u Westminsteru. Dakle, znate, dragi kolege, euroskeptici, e, oni vole napadati Europu i govoriti da je Europska unija nedemokratska, ali vidjet ćete da, ćete da će za nekoliko trenutaka to ponoviti, ali mogu vam reći da Jean-Claude Juncker i Tusk su mnogo toga učinili, ali u svakom slučaju oni ne mogu zatvoriti vrata naše, našeg parlamenta. I zato euroskeptici u sljedećim minutama E, će ponovno to iskoristiti kako bi nas usporedili e, sa Sovjetskim savezom, ali sada mogu uprti prstom u Westminster, a ne u Strasburg ili u Brisel. Mislim da je to dobro za sada. Dakle, ja se nadam da će danas predsjednik sa rezolucijom i glasanjem ponovno potvrditi naše jedinstvo u vezi s Brexitom. Jedinstvo koje znači parlament, koje znači komisija, koje znači vijeće i koje znači 27 država članica. Nema uopće rasprave o tomu. Brexit je loš. To je loša ideja ali e, došlo je do barem jedne pozitivne posljedice, a to je da je ponovno ujedinio Europljane i da je europski projekt od Brexita ponovno postao popularniji. To je ono što smo vidjeli u svim e, e, istraživanjima javnog mnjenja unutar Europske unije. U stvari, poruka ljudi tijekom izbora je bila jasna. Reformirajte Europu, nemojte uništiti Europu. Nemojte napustiti Europu. I to je bio slučaj u svim našim državama članicama, a i u Velikoj Britaniji, zato što gotovo 40 od 73 zastupnika e, u parlamentu e, je, su oni koji žele ostati u Europskoj uniji. I to me, dragi kolege, dovodi do onoga glavnog, a to je ishod, e, sporazum koji je još uvijek moguć, ja bar mislim. I mi kao parlament u rezoluciji e, smo e, postavili određene uvjete. Želim podsjetiti na tri uvjete. Prvo je da zaštitimo prava naših građana i za Europljane i za Britance. I danas moram reći da to nije postignuto. Svakog dana u britanskom tisku postoje prijedlozi i primjeri ljudi koji već žive e, jedno, dva desetljeća u Velikoj Britaniji i koji ne mogu e, dobiti e, status stalnog boravka. Zato mislim da trebamo promjenu načina na koji britanska vlada primjenjuje upravo taj dio sporazuma. Ne trebamo britansku, eh, odnosno birokratsku, eh, eh, britansku birokratski način primjene, nego trebamo europski način primjene. Znate da Boris Johnson želi se usporediti sa nekim likovima iz filmova, ali bilo bi bolje da uzme u obzir prava građana nego da se pravi da je Hulk. Trebao bi se e, inspirirati nekim, nekim drugim likom kao što je gospođa Dogfire e, koju igra Robin Williams. Dakle, dadilja koja brine. I e, drugi problem je irski zaštitni mehanizam ili backstop. E, e, zovemo ga i sigurnosna mreža. To je nešto što oko čega se svakako možemo složiti. Treba nam takva sigurnosna mreža, ne samo iz gospodarskih razloga. Glavni razlog zašto trebamo takav sigurnosni mehanizam je da osiguramo da se ne vrati nasilje na Irskom otoku. To je glavni razlog. i moram vam reći da smatram potpuno neodgovornim da jedan dio britanskih zastupnika, posebno Torijevaca, da to ne prihvaćaju. Moram reći da u ovom trenutku dok govorimo, pitam Michel Barnier i e, Jean-Claude Junckera mogu li to potvrditi, da nije bilo niti jedne e, zakonski provedive alternative koju je predložila Ujedinjena kraljevina do ovog trenutka. I zato moram reći da backstop e, onako kako e, je sada u e, britanskom tisku da se on ograniči na e, poljoprivredne proizvode, to je samo 30% ili 13% uvoza među granicama, ali naravno backstop ne možemo jednostrano uvesti jer onda ne bi bio sigurnosna mreža nego stalan instrument za ucjenjivanje tijekom pregovora jer zaštitna mreža mora biti zaštitna mreža e, ne samo zbog Sjeverne Irske, nego i u srcu Europske unije. I posljednja primjedba e, budući odnosi. Mislim da je jako dobro ponoviti, dragi kolege. Mi smo novi parlament, više od 60% naših zastupnika su novi zastupnici i zato moramo ponavljati stvari, podsjetiti na stvari. Dobro je ponoviti da ovaj parlament nikada neće prihvatiti sporazum s Ujedinjenom kraljevinom u kojoj Britanija može imati sve prednosti slobodne trgovine i nulte, nulte carine i da se ne e, uskladi sa našim ekološkim e, zdravstvenim standardima u budućnosti. To se neće dogoditi mogu vam reći jednu stvar. Znam da postoje neki ljudi u Britaniji koji misle o ti evropljani na kraju pregovora će se predati. Možda je to moguće, ali nismo glupi. Nismo glupi. I to znači da nećemo ubijati vlastita trgovačka društva. Mi ćemo braniti naša trgovačka društva, mi ćemo braniti naše gospodarstvo, mi ćemo braniti jedinstveno tržište i nikada nećemo prihvatiti ono što e, ljudi zovu Singapur na Sjevernom moru. To se neće dogoditi. I konačno, konačno, Znate da je Brexit počeo, kao što svi znamo, to je bio pokušaj Davida Camerona da e, na neki način ispravi nedostatke u konzervativnoj stranci i sada je e, posljedica toga strašni nedostaci u britanskom društvu. Ali mi europljani nećemo dopustiti da ovaj Brexit e, zapravo narušava Europsku uniju i e, europske građane. Hvala lijepa gospodine Ferhofstadt. Gospodin Lamberts, imate riječ. Izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala, hvala predsjedniče. Dragi kolege, mi nismo birali Brexit. Ali poštujemo izbor većine glasača Velike Britanije i to je najbolji dokaz da smo u dobroj vjeri nastupali je da smo ispregovarali sporazum koji omogućuje razvod između Ujedinjene e, kraljevine i Europske unije. No, odluka Ujedinjene kraljevine da napusti Europsku uniju ne oslobađa Ujedinjenu kraljevinu obveza pravni, pravno obvezujućih obveza koje, s kojim se slagala 45 godina e, kao članica Europske unije i e, sporazuma Velikog petka koji je prekinuo sukob e, koji je koštao 3000 osoba živote i uništio živote još puno većeg broja njih. Dakle, žalimo što predsjednik britanske vlade i veliki broj njihovih predstavnika ignoriraju ili se prave da ignoriraju postojanje tih obveza. Ono što je iznio premijer britanske vlade, predstavlja, da rezimiramo, dakle da rezimiramo, je sljedeća. Traži od, eh, od Europljana da se otvori procip od 500 km u unutarnjem tržištu, a istovremeno ponavlja jasnu odluku da prema Europskoj uniji pokrene politiku fiskalnog, socijalnog e, dumpinga i dumpinga u glede zaštite okoli, okoliša koja je neprihvatljiva. Dakle, jasno vam je da takav stav neće kod 27 šefova država i vlada Europske unije stvoriti nužnu, nužno povjerenje kako bi se došlo do dogovora e, trenutnoj bezlaznoj situaciji. Dakle, jasno vam je koliko je aktualna, dakle kad ovo čujete, e, mogućnost e, razvoda bez porazuma. Želim se obratiti svim onima, osobito u Ujedinjenoj Kraljevini, e, koji se raduju takvom rješenju ili koji zamišljaju da će s takvom situacijom 27 država članica se povući. Želim reći samo sljedeće. Dakle, između dvije riječi evo, dva, dva zla, dakle, e, rješenje sa sporazumom i puno goreg, e, dakle, ugrožavanje unutarnjeg tržišta, znajte da će 27 država članica uvijek odabrati manje zlo. No, ne želim zaključiti na ovome i najgore nikad nije isključeno. Imam čast i sreću u svom klubu zastupnika e, imati 11 britanskih e, eurozastupnika. Oni su od onih milijuna Britanaca koji znaju gdje je interes njihove države, a to je u srcu Europske unije. I ovdje vam to jasno kažem. Ukoliko Ujedinja kraljevina putem glasa svog premijera ili bilo kojeg drugog autoriteta e, bude zatražilo od Europske unije produženje roka prema članku 50 mi ćemo pristati na taj zahtjev jer dok god bude postojala mogućnost e, da razum prevlada moramo učiniti sve kako bismo iskoristili tu priliku. Hvala. Hvala gospodine Lambec. E, gospodine Zani, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja se sve više zapanjujem e, na neki način kada neko prezire demokraciju kao neki ljudi ovdje. Dajemo lekcije demokracije jednoj od najstarijoj demokraciji e, na svijetu kada ovaj parlament i ove institucije su u stvari pokazale već godinama da imaju averziju prema demokratskim načelima, da isključuju manjine od zastupanja ili da imaju jedan proces odlučivanja koji često ne provode izabrani predstavnici nego birokrati koje niko nije izabrao. I e, zrcalo te arogancije se vidi u rezoluciji koja većina e, klubova zastupnika u ovoj vijećnica je napisala i o kojoj ćemo e, glasovati. Dakle, kaže se da se Brexit smatra jednim, jednim vrlo lošim ishodom. Za vas e, ovaj, ova demokratski, demokratska aktivnost, a to je referendum, e, je nešto što je loše. Dakle, vi dajete lekcije demokracije jednoj staroj e, britanskoj demokraciji. A ono što je loše je da ova verzija nije samo vezana za ono što proživljavamo u Brexitu, nego u povijesti Europske unije postoji mnogo primjera na koji način ove institucije, institucije Europske unije su se protivile odlukama građana. Imamo primjer Irske, imamo primjer Francuske, imamo primjer e, nizozemskih građana i grčkih građana koji su rekli e, ne e, snažni odlukama iz Brisela, ali znamo da su stvari krenule drugim putem. Dakle, više e, od toga nego da se brinem o zatvaranju e, e, Britanskog parlamenta, što je jedna praksa koja je predviđena britanskim zakonom, E, je ono koje su posljedice za referendume. Dakle, prolazi e, načelo da odluka koju donosi narod, a koja se ne sviđa ovim institucijama, mora na neki način i na neortodoksni način promijenjena. Zato ja mislim da glavni cilj e, Brexita je, je strah koji imaju E, institucije Europske unije i da Ujedinjena kraljevina izvan Europske unije može pokazati da ove institucije možda nisu savršene, možda je ova institucija napravila pogreške i možda neko može slobodno odlučiti ići drugim putem i pokazati da se može biti bolji i imati bolji status izvan Europske unije. To je slobodni izbor britanskih građana i mi imamo obvezu ga poštovati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 ići protiv toga i željeti kažnjavati kao što neki u ovoj vječnici žele e, građane e, Ujedinjene Kraljevine samo zato što su slobodno odlučili da idu drugim putem e, ne podržava ovaj projekt koji vi podržavate. Ja u te tri godine još nisam vidio da ste proveli jedan ispit savjesti ovdje. Jedan ispit savjesti kako biste shvatili duboke korijene onoga zašto jedna država članica odlučila izaći iz Europske unije? Zašto je jedna država članica rekla dosta ovome projektu kojega vi e, smatrate savršenim, ali koji očigledno ima e, očite, očite e, nedostatke. Umjesto da se brinem onoga, onome što se događa u Ujedinjenoj kraljevini, brinuo bi se o političkoj i gospodarskoj interinstitucionalnoj krizi u Europskoj uniji, unutarnjoj krizi i u parlamentu sa klubovima zastupnika koji su potpuno podijeljeni i koji su uspjeli izabrati i podržati e, predsjednicu komisije i jedna politička budućnost koja još nije vidljiva. Nemojte davati lekcije onima koji su slobodno odlučili ići drugim putem, nego razmislite o dubokim problemima koje imaju ove institucije. Inače, Europska unija neće imati nikakvu budućnost. Hvala lijepa. Hvala. Gospodine Van Orden, imate riječ. Uh, Predsjedniče, mogu li prije svega zahvaliti Jean-Claude Juncker i Michel Barnier na uh, njihovim uh, pozitivnim napomenama jutros. Britanska vlada želi sporazum, ne bilo kakav, nego onakav kakav će biti prihvatljiv britanskom parlamentu i britanskom narodu i to trebamo brzo postići. Znači moramo izaći 31.10. Trebali smo otići 29. ožujka, pa 12. travnja, pa sada 31.10. Ali koja je poanta daljnjeg odgađanja? Neki možda misle ako ovo još više razvučemo da će onda doći do promjene režima u Britaniji možda i do promjene mišljenja. No ja mislim da je to totalna deluzija. Kakav odnos želite imati s Britanijom budućnosti pozitivan, temeljen na prijateljstvu, dobroj volji i zajedničkim interesima ili jedan temeljen na ljutnji, gorčini i isključenju? Svi uključeni u ovom procesu koji doista žele sporazum moraju dvostručiti svoje napore da se postigne sporazum što zahtjeva dobru volju i fleksibilnost s obje strane. I sjetite se u Europskoj uniji ništa nije moguće i sve je moguće ako postoji politička volja. E, britanska vlada je e, jasno rekla da su e, europski građani dobro došli i da će zaštititi njihova prava više od milijuna zahtjeva već je odobreno za status stalnog boravka. Ima dovoljno vremena da se drugi prijave, a Europska unija mora usvojiti slično velikodušan pristup prema britanskim građanima. Preostali problem naravno jest granica između Sjeverne Irske i Republike Irske i nitko nema većeg, e, više interesa za mir od naroda Sjeverne Irske i britanske vlade. Jer uz sve E, loše e, neuspjeha u tom pogledu. E, mi smo potpuno predani procesu, mirovnom procesu i procesu velikog petka. No, međutim, ovo se temelji na paritetu poštovanja između dviju tradicija i dviju zajednica u Sjevernoj Irskoj. Naime, nemojte zaboraviti da većina naroda u Sjevernoj Irskoj su unionisti i ponosni su i što su sjevernici i britanci i žele to i ostati. Neki u ovom domu kao da su to zaboravili. Stoga i Europska unija i Ujedinjena kraljevina moraju primijeniti malo kreativno razmišljanje kako bi našli alternativne aranžmane za sigurnosnu mrežu, e, kako bih ja <laughs> radije rekao. Dakle, ne mislim da Ferhofštatova rezolucija je doprinjela bilo čemu korisnom u ovoj fazi. Ono što mi želimo je e, upravljačka skupina za Brexit koja će biti doista reprezentativna i stvarni izvor mudrosti ideja, ne da se samo ponavljaju e, istrošene mantre. I na kraju krajeva konačni sporazum mora će biti odobren ne strane, ne samo strane od Britanskog parlamenta, nego i od strane našeg Europskog parlamenta. I kolege, kažem vama svima e, da je vrijeme da se E, i na razine vlada i stranaka krene djelovati. E, naime, gospodin Bar mora moći postići sporazum i kao je vijeće prije sastanka 17.10. Dakle, uvaženi kolega, nemojmo propustiti ovu priliku za ovo novo uzbudljivo partnerstvo između jedine kraljevine Europske unije kako bi svima dobro, svim našim narodima dobro služili u dolazećim godinama. Gospodin Širvan, izvolite. Hvala predsjedniče. Kada sam nedavno bio u parlamentu, čuo sam jednog eh, bregzitovca kako je rekao moramo uništiti carstvo, ono što je mislio i na što je eh, aludirao je Europska unija. No, eh, bregzitovci su sa svojima uspjeli samo u tome da se Ujedinjena kraljevina našla u najvećoj političkoj krizi za, već desetljećima. Krize u kojoj radnici, umirovljenici i male tvrtke e, će morati na kraju platiti ceh. Ovakva politika nije u interesu ni britanskog naroda, ni e, europskog naroda. A vlada Borisa Johnsona to također dobro znade. <laughs> E, operacija Yellowhammer to zvuči kao loši naslov James Bond filma, a to je zapravo pokuša, pokušaj britanske vlade da e, riješi probleme sa opskrbom, recimo lijekovima i tako dalje i socijalnim nemirom i tako dalje. Ali vlada ide izgleda upravo tim putem, a to je apsolutno krivi put. Ne govorimo mi ovdje o nekim abstraktnim stvarima, mislim, e, kada govorimo o Brexitu sa ili bez sporazuma, nego govorimo o tome da, na primjer, e, recimo, njemački ili pa poljski bolničar ne zna još hoće li dobiti dozvolu boravka e, e, u Velikoj Britaniji dozvolu rada i tako dalje. Recimo govorimo o tome da britanski umirovljenici ne znaju kako će dalje e, biti isplaćivana mirovina ako žive u Europskoj uniji. Znači govorimo o tome da recimo obitelji u Belfastu E, mora, e, želi sutra slati e, djecu u školu, a da će se možda bojati da će se nešto dogoditi na ulici kao što je bilo ranije u doba građanskog rata ako se nastave ovakva politika. Dakle, o tome mi sve govorimo kada govorimo o Brexitu bez sporazuma, turnom Brexitu, a to je nešto po kojem pitanju britanska politika mora nešto poduzeti i pokazati volju. I uvaženi kolege, kada tu mi pada puno stvari na e, pamet kad mislimo o Velikoj Britaniji, mislimo o e, velikoj državi koja se oprla fašizmu na e, zemlji sa velikom povijesti i kolonijalnom povijesti sa velikim imenima. Sjećam se da je i Karl Marx u Londonu bio u azilu, ali ono na što sigurno ne mislim, a sada slično kao i kolega Verhofstadt, sigurno ne mislim na, ne mislim na lik iz crtića Halka, što se tiče očuvanja mira u Sjevernoj Irskoj i e, socijalnog mira, to može zaštititi samo pametna politika. To smo mi lijevi u parlamentu i upravo zato podupiramo u potpunosti ovu rezoluciju. Zahvaljujem. Hvala. Gospodine Sinčić, izvolite. Hvala. Danas govorimo ovdje o Brexitu

Imamo ovu raspravu i danas u ovom parlamentu izglatavamo petu rezoluciju o Brexitu na dan kada je britanski parlament pod suspenzijom. Koji je to paradoks? Da, uvjerena sam da većina nas i dalje žali što se događa Brexit. I dalje smo predani Brexitu na uređen način. Sporazum o povlačenju kojem je doprinio ovaj dom e, u uskoj suradnji sa Michelom Barnijevom i hvala Michel. Taj sporazum daje pravnu sigurnost svima onima na koje